Good afternoon, colleagues. Uh, we can start. Dobar dan. Možemo započeti sa našim sastankom. Prije nego što prijeđemo na raspravu o SSM-u, želim pozdraviti Daniel Nui, ali imam prvo priopćenje 24. ožujka sam obavijestio kolege o temi koje su koordinatore odabrali na sljedećem sastanku, odnosno razmatranju delegiranih akata i provedbenih mjera, no ispustio sam jednu temu iz priopćenja, dakle puni popis tematika je prilagodba kreditnoj politici u okviru, zatim neke politike naknađivanja, zatim tehnički standardi e, regulative i e, nacrti provedbenih e, mjera za vanjsku procjenu kredita, odnosno za institucije za vanjsku procjenu kreditne sposobnosti. Evo, dakle, to će se sada o tome raspravljati i to su neke od tematika koje ćemo sada spomenuti i to je usko povezano sa ovim razmjenom gledišta koje ćemo sada imati sa Damien Nui na današnjem javnom saslušanju gospođa Nui će pred našim odborom predstaviti prvo godišnje izvješće ESB-a koje obuhvaća aktivnosti iz 2014. godine u okviru uredbe o SSM-u i to je godišnje izvješće koje mislim da ste svi primili, da ga imate u svojim materijalima, predstavlja veliki miljokaz, e, to svi znamo, ali vrijedi to posebno naglasiti. Dakle, 14.11.2014. SB je preuzela odgovornost nadzora u okviru SSM-a i također nadležnost za sveobuhvatnu procjenu, tako da je stupio na snagu prvi stup bankovne unije i to je glavni korak na putu ka bankovnoj uniji što će omogućiti i veću stabilnost europskog financijskog sustava. Moram čestitati gospođi Nui i njezinom osoblju na izvanrednom radu i na sjednim rezultatima koje su postigli time što su omogućili stavljanje na snagu ovog e, najvažnijeg nosivog stupa bankovne unije i naravno da je konvergencija nadzora doista od ključne važnosti, tako da želimo s vama raspraviti o nekim otvorenim pitanjima. Želim istaknuti dva pitanja koja smatram doista velikim izazovima. S jedne strane to je činjenica da u prvom e, stupu ima mnogo prepreka pravoj konvergenciji, to ste više puta i sami naglasili i zbog toga mjere iz stupa 2 imaju važniju ulogu, ali one su po svojoj definiciji individualne, pojedinačne i to može stvoriti poteškoću u vezi sa predvidivošću i sigurnošću i zato se postavlja pitanje kako ćemo ostvariti konvergenciju, kako ćemo riješiti taj problem eh, i kako ćemo u to unijeti također i diskrecijsku moć odlučivanja, a i kako ćemo to uskladiti sa transparentnošću. To je jedno pitanje, a drugo pitanje je naravno kako možemo uspostaviti bolju ravnotežu između znači, rekapitalizacije banaka, naročito u okviru Bejlina, a s druge strane potrebe da se izbjegnu neželjene posljedice, prociklične posljedice, što bi moglo otežati rast, a i u konačnici ugroziti otpornost financijskog sektora. Na ta pitanja nije lako odgovoriti, to su ogromne izazovi s kojima se suočavamo. I to su neki od problema s koj, o kojima želimo razgovarati s vama. Naravno, to će sigurno biti sadržano i u pitanjima zastupnika, no evo, kao prvo pozdravljam vas i želim, vas, želim vam dobrodošlicu ovdje. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, hvala što ste me pozvali danas eh, da predstavim prvogodišnje izvješće ESB-a o nadzornim aktivnostima. Ovo izvješće je važan sastavni dio čvrstog okvira demokratske odgovornosti, a to je popratilo i stvaranje jedinstvenog nadzornog mehanizma. Ovaj okvir je ključan za ostvarenje jednog učinkovitog nadzora što pridonosi sigurnosti i zdravlju bankovnog sustava, a sve to ide u korist europskih građana. Doista mi je velika čast i zadovoljstvo imati priliku vam predstaviti, vama, zastupnicima, predstavnicima europskih građana, e, glavne sastavnice ovog izvješća za 2014. godinu i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Danas možemo promisliti o onome što smo učinili od kako je uredba o ssm ustupila na snagu u studenom 2013. godine i sigurna sam da ćete se složiti sa mnom kada utvrdim da je to iziskivalo mnogo posla. Istovremeno, s obzirom da je SSM tek novo ostvarenje, to je prilika da razmotrimo ciljeve i prioritete koje želimo ostvariti u budućnosti. Kada razgovaramo o prvoj godini ssm želim vas podsjetiti da je SSM osnovan kao jedna od glavnih sastavnica Bankovne unije kako bi se osiguralo poštivanje visokokvalitetnih standarda nadzora u čitavoj eurozoni. Kao sustav integriranog europskog nadzora SSM promiče sigurnost u bankarskom sektoru i također podiže povjerenje građana i tržišta u otpornost kreditnih ustanova. Osnivanje ssm je, dakle, ključni miljokaz u jačanju institucionalnog okvira eurozone. Ne iznenađuje činjenica da je osnivanje SSM-a bilo vrlo zahtjevno. Razmjeri tog pohvata su bez presedana jer je to iziskivalo i usklađene i jasno definirane standarde nadzora i postupke nadzora i u tu svrhu usvojili smo e, vodič za nadzor i objavili smo također e, vodič e, u nadzor banaka. Zatim, ključno za svako nadzorno tijelo je E, osoblje, odnosno ljudski kapital. I zbog toga nam je trebalo visoko kvalificirano osoblje i na sreću mogli smo iskoristiti znanja i iskustva brojnih nacionalnih nadzornih tijela, a također smo mogli iskoristiti i njihova iskustva izvan e, nacionalnih okvira. Proces zapošljavanja je privukao brojne iskusne kandidate, a mi smo proveli doista pozoran i pažljiv nadzor. SSM je dakle iskoristio prednosti tog e, bogatog iskustva nadzornika iz čitave Europe, to su bili revizori, bankari i tako dalje. Zatim, SSM iziskuje i uspostavu praktične infrastrukture poput IT sustava i također odgovarajuću upravljačku strukturu koja bi osigurala brzo i učinkovito donošenje odluka. u našim nastajanjima da se suočimo sa tim izazovima, službe SBA su nam pružile doista izuzetnu potporu. Europska središnja banka je e, sada već pet mjeseci nadležna za nadzor eurozone i to na izravan i neizravan način. E, sa institucionalnog i organizacijskog stajališta mi smo se uspješno suočili sa tim izazovima i ostvarili značajan napredak, no naravno i dalje učimo iz iskustva. Dopustite sada da istaknem neke od ključnih elemenata godišnjeg izvješća. Uspješan zaključak sveobuhvatne procjene je jedan od glavnih miljokaza koji su do sada ostvareni i to ima također i jedinstvena obilježje, odnosno spoji bez presedana procjene kvalitete imovine i e, s druge strane testa otpornosti. Tisuće stručnjaka je pregledalo više od 800 portfelja e, što je sadržavalo kredite 119 tisuća vjerovnika i ta analiza je e, dovela do prepoznavanja nekih nedostataka u kapitalu 25 banaka i to je bio preduvjet za dobar početak k SSM-a i to najmanje tri, na najmanje tri načina. Dakle, to je omogućilo bolju transparentnost i dalo pristup novom nadzornom tijelu ogromnoj količini podataka koja se koristi za e, prikupljanje saznanja o bankama koje sada nadziremo. Drugo, a to je povezano sa prvim elementom, sveobuhvatna procjena je omogućila i jačanje bilanci i također to je dalo SSM-u mogućnost da e, na vjerodostojan način započne sa postupkom nadzora. Ja sam ponosna na e, naš način predstavljanja rezultata. Dakle, mogli smo predstaviti doista čvrste brojke i to u suradnji sa nacionalnim nadzornim tijelima i sa europskom tijelom e, za banke. U sklopu e, revizije kvalitete imovine i testa opterećenja prepoznali smo nedostatke kapitala, ali to je bio samo početak. Sada prelazimo na praćenje izbliza provedbu popravnih mjera koji su proizišle iz zaključaka procjene. Zajednički nadzorni timovi, JSTs kako ih mi nazivamo, provjeravaju da banke doista preuzimaju naše preporuke i da provode popravne mjere koje proizlaze iz tog postupka i također da e, banke rješavaju problem tih nedostataka. Osim toga i posebice posebna izloženost e, i e, također razine e, opremanja kapitalom su nešto što treba odraziti u najvećoj mogućoj mjeri i u bilancama i također tamo gdje to nije slučaj u kapitalnim zahtjevima iz stupa 2. Također naše ekipe pregledavaju portfelje koje nisu obuhvaćene sveobuhvatnom procjenom, a koji mogu predstavljati materijalne rizike. Sada da prijeđem na pregled naših prioriteta koje smo se zadali za e, prvu godinu djelovanja SSM-a. To se nadovezuje na naš priručnik i na ishod e, sveobuhvate procjene i vodi računa pri tome o dvama faktorima ili čimbenicima, odnosno e, o makroekonomskom i regulatornom okruženju i također o glavnim rizicima za bankarski sektor SSM-a. Kada je riječ o izravnom nadzoru 123 eh, grupacije, mi smo procijenili održivost poslovnih modela, a naročito smo razmotrili ono što pokreće profitabilnost i također naši analitičari se usredotočuju na eh, apetit za rizikom banaka i također e, okvir upravljanja. Kada je riječ o adekvatnosti kapitala, polazne točke su dakle, nastavak sveobuhvatne ocjene i revizije nadzora i proces evaluacije ili srepu koje u svakoj banci pod našim izravnim nadzorom e, kažemo koliko kapitala mora imati na raspolaganju. Ali izračun e, rizikom poderirane imovine je također nešto što je u našoj nadležnosti i uskoro ćemo pokrenuti reviziju e, u procjene bankovnih e, unutarnjih modela. Zatim e, treba pratiti likvidnost najranjivijih banaka, što će biti naš prioritet i dalje u 2015. godini. I također kreditni rizik e, će biti među našim prioritetima, budući da se naši analitičari usredotočuju na ne e, korisnu izloženost e, i također e, izdavanje zajmova pomoću financijske poluge. Također integritet podataka je nešto na što obraćamo pažnju. Kada je riječ o neizravnom nadzoru, prioritet za 2015. godinu je dovršiti ustroj našeg nadzornog pristupa, odnosno SBA, u suradnji sa nacionalnim vlastima i u skladu sa standardima koji su razrađeni kao SSM. Dakle, e, to je kombinacija lokalnog znanja, proporcionalnosti i zajedničke metodologije. Tu se usredotočujemo i na aktivnosti koje će nam omogućiti e, da e, se usmjerimo kao onim ustanovama koje imaju najznačajniju ulogu u sustavu i također inherentne razine rizika. Konačan cilj je promicanje najboljih praksi, također osiguranje dosljednosti e, ishoda i rezultata za e, sve manje važne institucije. Kada je riječ o horizontalnim aktivnostima, naš prioritet za 2015. godinu je e, posjeći usklađivanje nadzornih pristupa u OSSM-u, promicanje intruzivnijeg pristupa nadzoru banaka i također uspostavljanje jednog sustava razmjene informacija i suradnje sa nacionalnim tijelom tijelima, sa bankama i sa drugim tijelima. Od uvijek je nam e, bilo jasno da usklađenje nadzornih postupaka neće biti moguće bez e, usklađivanja zakonodavstva i zbog toga Europska središnja banka e, razmatra opcije koje imaju pojedine države i također njihov diskrecijski prostor kako bi smanjio segmentaciju i fragmentaciju unutar SSM-a. Ovo usklađenje zakonodavstva također je potrebno kako bi poboljšalo kvalitetu kapitala i kapacitet banaka za apsorbiranjem gubitaka. Također želim naglasiti da uz tehničke prioritete smo usvojili i takozvane kulturne prioritete, odnosno um, kojima je cilj razviti jednu zajedničku nadzornu kulturu unutar SSM-a i to je zapravo naš interni izazov, naša je odgovornost ustrojiti naš rad na način da možemo prirodno surađivati između Europske središnje banke i nacionalnih tijela. Zbog toga radimo naporno na tome, naši e, koordinatori analitičara su upravo započinjene na temelju njihovih e, vještina upravljana. Također e, e, organiziramo redovne sastanke sa našim analitičarima i uspostavili smo mreže za razne horizontalne funkcije i to je ključno kako bismo našim visoko kvalificiranim e, zaposlenicima omogućili da razviju jednu zajedničku etiku i da se usmjere ka zajedničkim ciljevima. Dakle, u zaključku sveukupan cilj SSM-a je poboljšati kvalitetu i dosljednost nadzora banaka unutar područja nadležnosti SSM-a banke već e, jako dugo posluju prekogranično, ali nadzor banaka u Europi je bio obilježen fragmentiranošću i zbog toga, kako bismo ostvarili svoj cilj, trebamo uskladiti postupke, ali također i zakonodavstvo o bankama. E, različitost postupaka provedbe zakona i preuzimanja direktiva europskim e, bankovnim e, sustavima u svakoj zemlji članici dalje prepreka. Dakle, treba nam bolje usklađenje u tom području, e, naročito zajednička e, definicija kapitala i također trebamo smanjiti razlike koje proizlaze iz diskrecijskih prostora na nacionalnoj razini. Kako bismo imali visoko kvalitetan nadzor u eurozoni, Europska središnja banka također treba osigurati zdravlje i sigurnost bankovnog sustava. Dakle, želimo imati jedan jedinstven posebni pravilnik e, koji će također e, pridonijeti naporima Europskog tijela za nadzor banaka u tom e, smislu, ali također SSM treba vašu potporu u tom pravcu. Dakle, naš nadzor može biti učinkovit jedino ako bude na čvrstim pravnim temeljima i e, naravno, naša posvećenost e, učinkovitom nadzoru se već jasno pokazala u našim odnosima sa kreditnim ustanovama. Dakle, u tek pet mjeseci smo preuzeli naše pune e, nadzorne ovlasti i pokazali smo svoju odlučnost upravo vrlo, vrlo odlučnom pristupu. Također smo izdali preporuke o dividendama i također pripremamo naš proces nadzora inzistirajući na rješavanju teških pitanja sa bankama i pomno e, promatrajući i razmatrajući njihove odgovore i poduzimajući potrebne mjere. No istovremeno želimo biti pravedni i također e, pravični u našem djelovanju, dakle ne želimo primjenjivati jedan pristup koji vrijedi za sve. E, želimo također naše glavne točke u nadzoru uravnotežiti sa ograničenim e, prosudama u nadzoru i na taj način možemo osigurati dosljednost u našim pristupu institucijama i nadzoru. E, takvim pristupom također vodimo računa o različitosti različitih e, institucija, što smatram poželjnim sa stajališta financijske stabilnosti. Svjesna sam da će to biti veliki izazov, naročito u svjetlu poteškoća koje proizlaze iz toga da smo mi nova organizacija koja je sada još u prijelaznom razdoblju i koja djeluje u ne sasvim usklađenom pravnom okviru. E, no, e, s obzirom na ogromne napore koje smo uložili u uspostavu SSM-a, mogu e, vas uvjeriti da sam potpunosti sigurna da smo dobro pripremljeni i da ćemo ostvariti naša visoka očekivanja. Hvala vam lijepa. Uh, uh, Puno vam hvala. Regulatorno usklađivanje je uvjet za ostvarenje konvergencije i naravno to je od velike važnosti parlament e, podržava napore da se to ostvari. Prvi govornik je Volken Valc. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala lijepa gospođo Nuje e, na ovom izvješću. I, e, izričito bih vam htio zahvaliti za ovu prvu godinu sa suradnicima ste zaista ostvarili e, odlične rezultate. To možemo reći odmah na početku ovog saslušanja. Međutim, ja bih se usredotočio na jednu temu koja je koja leži meni i nekim kolegama jako na srcu. A to je preporuka sm e to jest Europske središnje e, banke, e, o, dividendama, dijeljenju dividenda. Razumijem ako banke kod pomanjkanja kapitala ne mogu davati dividende. To je u redu. Stoga odluka do koje ste došli ima e, vrlo široku primjenu. E, on, ona se e, tiče i svih nadzornika raznih kreditnih instituta. Istovremeno znamo da nejednako postupanje s bankama koje sudjeluju u SSM-u u državama E, i one koje ne sudjeluju u tome. E, tri pitanja. Prvo, kako opravdava SSM ovo široko područje primjeneno? Drugo, kako kako će SSM osigurati da preporuka bude u skladu sa društvenim normama? E, koje važe za vlasnike. Mm, e, mm, mm, ovdje vidimo nejednakost između SSM banaka i drugih banaka unutar Europske unije. Ovu temu sam uzeo danas jer e, mislim da je od ključne važnosti. To, time se mora pozabaviti parlament i željeli bismo čuti i vaše mišljenje o tome. Thank eh, Hvala na ovim pitanjima, pogotovo ovome koje se odnose na dividende. Preporuka je uglavnom temeljena na zdravom razumu. Podijelili smo banke u tri kategorije. Prvo, banke koje već u potpunosti se pridržavaju sa sadašnjim i budućim kapitalnim zahtjevima, zahtjevima u, u svezi kapitala. I one imaju manvarskog prostora. Druga kategorija su banke koje uglavnom se pridržavaju odredbi zadnje uredbe, ali neće se pridržavati odredbe e, budućih uredbi. One imaju tri godine od dobiti od prošle godine do potpune provedbe. Pa se trebate pobrinuti da, da prođete trećinu puta do potpune primjene uredbe, jer nema jamstava da će la, iduće godine biti lakše za bankare i da će banke biti profitabilnije. Pa je razumno rad, napraviti trećinu posla već ove godine banke koje imaju um, nedostatan kapital prema sveobuhvatnoj procjeni, za njih je sasvim jasno da ne mogu uh, isplaćivati dividende, već nadoknaditi kapital koji nedostaje. Dakle, temelji se na zdravom razumu. Dakle, mi smo uh, ta načela povezali s uh, pitanjem razmjernosti i preporuke smo dali izravno e, tvrtka, odnosno bankama koje nadziremo. A isto tako smo dali upute nacionalnim nadzornim tijelima kako bi ih e, primijenili uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti i uzimajući u obzir razlike između pojedinih nacionalnih bankarskih sustava. Dakle, nacionalna nadzorna tijela imaju određeni manevarski prostor za, za provedbu tog dijela. Rekli smo i da postoje, dakle, ako on, nacionalna nadzorna tijela drže da naše preporuke se dotiču određenih e, društvenih i pravnih normi, tada nam se trebaju obratiti pa ćemo to uzeti u obzir. Dakle, tako da e, pravne i socijalne, odnosno društvene norme se uzimaju u obzir. To je bilo vaše pitanje. Kad je riječ o statku Europe, odnosno razliku razlici o, u postupanju. Mislim da ta razlika nije tako velika, jer e, svi supervizoru koji su to do sada radili, a to sam bila i ja prije nego što sam stupila na ovu dužnost, oni su svjesni i zapravo primjenjivali su slične preporuke vezane uz isplatu dividendi e, kao ova preporuka. Mislim, radi se zapravo o preporuci koja se temelji na zdravom razumu. Hvala. Permanche Beres ima riječ. Gospođo i ja vam također čestitam i E, hvala vam što ste napravili na čelu ove institucije na, u kojoj ste godinu dana. I mislim da ste to dobro i predstavili danas. Imam jedno pitanje koja možda izlazi iz okvira vašeg mandata. Kako vi vidite kapacitet Europske središnje banke i sustava nadzora kojem pripadate da procjeni a, rizikom su banke izložene ovisno o svojoj veličini. Jer kao što znate postoji rasprava o podjeli banaka sukladno njihovim aktivnostima, bilo da se radi o investicijama, bilo da se radi o depozitnim bankama. I da li bankarski su supervizori, nadzorna tijela trebaju evaluirati i rizik. A znamo da postoje određene aktivnosti koje se lakše evaluiraju od strane tržišnih supervizora. Dakle, treba vidjeti gdje se e, ti rizici e, mogu najbolje evaluirati i zanima me vaše mišljenje o tome. Kad je riječ o pitanju strukturne reforme i odvajanja djelatnosti e, klasičnih poslovnih banaka i djelatnosti davanja kredita. U Europi nastojimo uzeti u obzir ono što se zove market making. Dakle, banke postoje, e, nastoju, nastoje pomoći e, tvrtkama koje posluju, e, posluju na tržištu da pronađu adekvatna tržišta za svoje proizvode i to je važan dio naše ekonomije i zapravo banke osiguravaju financiranje Radi se o postotku e, od 70%. Stoga ih je potrebno zaštititi. I to je nešto što je doista važno. Možda sam na početku trebala reći da je naravno vrlo važno da postoji jedno pravilo u Europi, jedinstveno pravilo, jer svaka zemlja E, može uvesti e, svoja pravila, ali ako imamo jedno jedinstveno europsko pravilo, to pravilo mora poštovati to načelo market makinga i omogućiti djelovanje poduzeća. Kao supervizor uvijek sam htjela da postoje jasne pravne granice. U pravnom okviru nisam imala mogućnost ja sama određivati gdje će biti te granice. Ali u svakom slučaju nadzornici trebaju imati određeni manevarski prostor i potvrđeni kriteriji i ali mislim da je za financiranje naših gospodarstava bolje da da imamo stabil, stabilne i sigurne banke i nadzornici imaju mogućnost um, donositi odluke od slučaja do slučaja naravno imajući uzimajući u obzir kriterije koji su um, definirani prethodno ali imajući e, isto tako određeni manevarski prostor za djelovanje. Naravno, kad to kažemo, uvijek nas se može kritizirati da radimo previše ili premalo ili prebrzo ili prekasno, ali e, to je naprosto nešto što moramo prihvatiti. Hvala, Bert Luke. Hvala lijepa predsjedniče. Dobrodošli gospođo Nuji. Financiranje grčkih banaka i nadzor grčkih banaka, koliko znat, e, znam one imaju sada kredit od 70 milijardi eura. E, to pretpostavlja njihovu solventnost, a to povlači za sobom solventnost države, grčke države koja je upitna SSM koji je u grčkom bankovnom sustavu e, dao smjernicu da se e, odvoji od e, državnih obveznica, to jest da ih više ne kupuje. To, to je bio, bila preporuka predsjednika Bundesbanke Eh, slijedom toga je eh, vijeće eh, e- e SBA SBA tomu proturječilo. Onda je ta preporuka SSM povučena. Je li to točno što izvještava tisak? I sljedeće pitanje – E, ne radi li se ovdje o teškom sukobu interesa između vaše funkcije da nadzirete banke i da osigurate da grčki bankovni sustav bude solventan, što znači da se moraju odvojiti od državnih obveznica. ESB e E, je zainteresiran da osigura i dalje e, likvidnost grčke vlade. To jest da do te podjele e, ili do tog odvajanja ne dođe. Što postavlja onda dovodi do pitanja koja je vjerodostojnost SSM-a vizavi tržištima Mm, jer e, o tome ovisi i mogućnost plać, sposobnost plaćanja grčke države. Thank you very much. Puno vam hvala. Dopustite da kažem da grčki bankarski sektor je u puno boljoj situaciji u pogledu solventnosti nego što je to bio slučaj prethodnih godina, zahvaljujući dokapitalizaciji koja je provedena u posljednje dvije godine u sklopu grčkog programa i e, će se napredak u restrukturiranju banaka. To se isto tako pokazalo i prošle godine e, tijekom sveobuhvatne procjene. Rezultati grčkih banaka bili su prilično dobri i e, kada su uočeni nedostaci, oni su riješeni. Naravno, taj taj napredak je nije tako očit zbog um, političke nesigurnosti koja prevladava u zemlji. Potrebno je pronaći uh, politička rješenja kako bi se smanjila ta politička nesigurnost i otklonila u potpunosti. To nije prvi puta da grčke banke su zapravo izložene stresu ali zahvaljujući e, reorganizaciji i dokapitalizaciji one nikad nisu bile spremnije e, pružiti otpor. Drugo, mi smo nadzornici, nadzorno tijelo. Mi vrlo, vrlo pomno pratimo situaciju, odnosno stanje grčkih banaka vrlo često imamo e, telekonferencije o likvidnosti, o e, odljevu depozita, prije svega kada su ti tokovi bili veliki. E, pratimo solventnost banaka vrlo pomno i kao nadzorno tijelo moramo im pomoći da zaštite svoj su likvidnost i solventnost. Kad je riječ o tome što ste pročitali u novinama, to je potpuno netočno. To nije istina. Čini se kao lijepa priča, ali nije točna. Nemamo nikakvih prepreka da bismo u ovim okolnostima obavljali e, dužnost kao nadzorno tijelo. Hvala, Mihael Toer. Ja, e, Hvala lijepa predsjedniče. E, gospođo Nui, lijepa hvala na izvještaju i vaše spremnosti da odgovarate na pitanje. Zakonodavac je sa zakonima koje smo usvojili dao zakonski okvir e, koji e, uzima u obzir raznolikost europskih banaka E, kako čitamo zakone i što izlazi iz protokola parlamenta nije želja zakonodavca da e, ima e, da progura strukturu veličina na tržištu sada banke moraju i podastrti podatke E, e, i što je e, naročit što je važno za male i velike banke da li vi vidite tu problem i jeste li spremni da od strane SBA i SSM-a da se pobrinete da bankarski nadzor ne dovede do promjene strukture tu imamo jedno konkretno pitanje je li točno da ESB e od e, pozajmljivača koji e, u u više od pet tisuća eura, uzima osobne podatke, vjersku pripadnost, na primjer, kao i spolnu orijentaciju. Mislim da su ta pitanja vrlo problematična, ne vidim za to ni pravnu osnovu. I ovdje postavljam ovo pitanje vama, e, jer e, obiteljsko stanje, e, vjerska pripadnost, da se to pita kod kredita većeg od 25.000 eura, to mi je čudno. Well, Kad riječ o informacijama u okviru e, redovitog izvještavanja o bankama. Naravno, moramo biti razumni i razmjerni. Zapravo, mi smo bili u različitim situacijama, e, bili u različitim situacijama. Negdje su zahtjevi bili veći, negdje manji. Za neke banke isto. E, ne više nego prije, a za neke druge banke one nisu davale nikakve podatke ili vrlo malo kad se radi o malim bankama, a isto tako neke male banke kad bi dale nešto, iako je to bilo malo, doživljavalo se to kao puno i postoji postoji jedno, jedan dokument e, kojeg se držimo, a to e, su pravila EBE e za regulatorno izvještavanje. Dakle, mi se pridržavamo njihovih smjernica, njihovih pravila prilikom izvještavanja. Slažem se s vama nije na nadzornim tijelima da mijenjaju strukturu bankarskih sustava, mi to oni ne pokušavamo napraviti. Vjerujem da trošak izvještavanja može nas dovesti i u takve situacije. Kad je riječ o vrsti informacija, rekli ste spomenuli Pitali ste me o tome, e, moram, moram priznati da apsolutno, dakle, apsolutno sam sigurna, dakle, da mi to ne tražimo, ne takve informacije, možda to neke banke traže iz nekih svojih razloga vezanih uz e, rizik um, vezano uz zaštitu potrošača, ali mi sasvim sigurno ne tražimo takve podatke. Hvala. Uh, Gue, Marije Deza Matijas. Hvala vam, gospođo Nui, što ste došli. Ne sumnjam da znate što se događa u Portugalu u ovom trenutku. Banka Spiritu Santu, njena situacija vam je poznata i dakle, e, htio bih vam postaviti pitanje vezano uz tu banku. To je banka za koje je nacionalno nadzorno tijelo nije napravilo dijagnozu. To je bilo 2013. 14. došlo je do bankrota. Znate e, da je bilo povjerenstvo, znate kako je stanje sada. I tada nije postao jedinstveni e, mehanizam. Pa me zanima što smo mogli promijeniti u ovakvom slučaju? Dakle, što ako su e, stres testovi, testovi otpornosti pozitivni? kakvu razliku može se, kakva se razlika može postići zahvaljujući ovom mehanizmu u okviru ESB-a? E e, Bili banka bila otpornija ili ne? Ja mislim da bankarska unija i prije svega jedinstveni nadzorni mehanizar, nizam dovodi do integracije u bankarskom sektoru, ali to ne povećava eh, otpornost banaka. Testove Testovi otpornosti su u nadležnosti europskih institucija u kojoj mjeri europske institucije mogu i moraju e, preuzeti odgovornost za, za tip situacije koje sam opisao. Hvala. Hvala. Ne znam puno o, o samom tom slučaju banke Spiritu Santo, jer kao što ste rekli mi nismo, bili nadle, mi nismo nadležni za nadzor na tom grupom koja je zapala u probleme budući da je ona dio sveobuhvatne procjene, e, ćemo više, ali naprosto ona nije e, preživjela dovoljno dugo da bi bila obuhvaćena tom procjenom. Međutim, vjerojatno bi ta banka, pokazalo bi se u sveobuhvatnoj procjeni da e, ima nedostatan kapital i to bi trebalo riješiti. A to je nešto što čini banke sigurnijima, zdravijima. Znači, dobra razina kapitalizacije je zato bitna. E, predsjedavajući je govorio o više razini kapitala e, koja je potrebna za financiranje gospodarstva. Isto vremeno, oni, odnosno mi nismo tražili kapitalizaciju već u okviru um, sveobuhvatne e, procjene tražimo da se e, riješi problem nedostatnog kapitala i tražimo od banaka da e, relativno brzo idu prema potpunoj primjeni nove regulative, odnosno nove uredbe. Jer kao što znate, nova uredba je izazov za određene banke, tako da sve napore ulažemo kako bismo bili sigurni da mm, banke, a i neke portugalske banke, imaju nedostatnu razinu kapitala, dakle da to riješe. Ne mogu obećati da nikad više neće doći do propasti bankarske grupe. To naprosto nije moguće obećati, ali nikad nismo bili tako dobro opremljeni da e, pomognemo ili riješimo pitanje banke koje u problemima. Imamo i e, novi sanacijski mehanizam koji je počeo s djelovanjem e, početkom ovog mjeseca i početkom iduće godine ćemo preuzeti odgovornost. Tako da će sanacijsko tijelo se baviti tim grupama koje su izložene vjerojatnosti e, da će bankrotirati i bavit će se pitanjem restrukturiranja, odnosno oporavka ili ili nekim drugim aktivnostima koje su potrebne bankama u takvoj situaciji. Evo to je odgovor koji vam mogu sada dati. Jasno mi je da se ovime ne rješava odmah e, pitanje koje vas e, zanima, ali ćemo dati sve od sebe kako bismo bili sigurni da eto portugalske banke budu na ili krenu putem uspjeha e, i da imate siguran bankarski sustav u Portugalu i mi ćemo dati sve od sebe da vam u tome pomognemo. Hvala se Vigalo. Prije svega i s naše strane hvala vam na poslu koji ste obavili te i sasvim je sigurno da je jedinstveni nadzorni mehanizam e, prava odluka i sada želimo da se pravila strogo provode. Imamo osjećaj da ste na pravome putu. E, međutim imam tri konkretna pitanja u ovom kontekstu koja se odnose na vaš trenutni posao. Prvo, postoji e, priručnik za nadzor i postoje rasprave da se napravi priručnik i za manje važne institucije. Meni se čini da bi to bilo dobro kako bi se osiguralo poštovanje načela proporcionalnosti. Možete li isto tako potvrditi da će se napraviti novi priručnik za manje institucije kako bi se osiguralo da se načelo proporcionalnosti doista primjenjuje kako treba, kako bi se izbjegle E, promjene strukture tržišta koje su neželjene jer je e, regulatorno opterećenje e, veće relativno gledajući za manje institucije. Drugo, a to je nešto što se nadovezuje na pitanje Mihaela Toera, ja sam također čuo da da ste pod imenom Ana Kredit se napravili centralizirani kreditni registar za eurozonu koji će pokrivati sve kredite iznad 25.000 eura i za sve, svaki od tih kredita bit će 18 vrsta podataka koje će se tražiti, a 15 od tih 18 odnose se na osobu koja traži zajam. I e, to znači da ćemo dobiti e, veliku centraliziranu bazu podataka i za e, zajmoprivce s malim kreditima. A, pa me zanima osnova za uvođenje tog registra. Zanima me možete li nam potvrditi e, da ćete pokrenuti konzultacije kako biste i nama dali mogućnost da postavljamo e, gadna pitanja kao ono koje je postavio Mihael Toer. I na kraju čuo sam da je e, da je na 17. konferenciji ESB-a 15.10.2014. godine da je Mario Draghi tada inzistirao da je potrebno da se ide prema e, e, IFRS-u i sadašnji okvir za izvještavanje tjera banke da izvještavaju uglavnom, odnosno sve više, sukladno logici IFRS-a. I e, kao što znate, to je kao ultravirus. Vi nemate niti ovlast, niti mandat za to. I molim vas da se klonite bilo kakvih e, e, poteza u tom smislu jer bismo pritom mogli početi koristiti sustav koji koristi krivu logiku poput ifrs Kad je riječ o mogućem novom priručniku, ja bih to nazvala priručnik za ISI, eh, ali kad je riječ o svim dijelovima tog priručnika, rekla bih da bi eh, bio potreban priručnik koji je onako lakši i koji uključuje proporcionalnost i zapravo nacionalni na nadzorna tijela bi trebala vidjeti eh, koja što je relevantno za njihove zemlje, a što ne. Isto vrijedi za dividende. I zapravo mi e, vjerujemo u stručna znanja nadzornih, e, nacionalnih nadzornih tijela u pogledu specifičnosti e, njihovih bankarskih sustava. Ne vidim da postoji rizik u ovom području, barem ne za sada. Kad je riječ o ANA kreditu, to je nešto što je počelo puno prije. U svakom slučaju puno prije uredbe o SSM-u. Dakle, ideja da nadzorna tijela se mogu, odnosno da se nadzorno tijelo uspostavi u okviru ESB-a. Dakle, to nije novi projekt. gdje je to moguće, e, supervizori mogu koristiti ANA kredit, iskreno, neki, neka nadzorna tijela e, to rade, zato što postoji takav sustav u njihovim zemljama. Međutim, e, još nije donesen zaključak o tome u kojoj mjeri će se to koristiti u, za potrebe nadzora toliko smo o toj temi malo znali prije nekoliko dana da sam tražila statističare sb a koji su zaduženi za taj projekt da naprave e, prezentaciju tijekom jedne večere, prezentaciju e, tijelu za nadzor, odnosno nadzornom e, odboru. I to je vjerojatno dio odgovora koje ste postavili, ali ovo je nešto što ne dolazi od strane nadzornog tijela, pa ću se pobrinuti e, da dobijete odgovore e, od mojih kolega statističara vezano uz ovo pitanje. Kad je riječ o IFRS-u, mi nismo bili zaduženi za promjenu računovodstvenih pravila, postoje velike banke, koje moraju koristiti IFRS, e, oni mogu koristiti nacionalne računovodstvene praznine. Kad dobijemo nacionalna računovodstvena načela kako bismo mogli napraviti određenu usporedbu i definirati mjerila mi ćemo pokušati e, transformirati sve informacije, uključujući i informacije o IFRS-u, ali to je to. Banke imaju slobodu koristiti vlastita računovodstvena pravila. Mi ne možemo, odnosno osim toga, mi se trebamo prihvatiti odluku revizora u okviru e, sveobuhvatne procjene. Tražili smo od revizora da kažu e, što će prihvatiti e, kao nešto što će biti uvršteno u računovodstvo. Postoje prudencijalne zalihe, prudencijalne zalihe. Dakle, mi u potpunosti poštujemo računovodstvene standarde i e, odluke revizora. Ali, Hvala. Evo, samo da pričekam da se stave slušalice. Htio sam se nadovezati na posljednu napomenu o međunarodnim e, financijskim, e, financijskom izvješćivanju. I zapravo unatoč činjenici da vi SSM smatrate prvim korakom ka jačanju otpornosti europskog bankovnog sustava, postoje neki nedostaci u metodologiji nadzora nad europskim bankama što oslabljuje učinkovitost tog mehanizma, naročito kada je riječ o knjigovodstvenim načelima. SSM je proturječan. S jedne strane trebao bi osigurati nadzor nad prudencijalnim mjerama, na e, sekuritizaciji i tako dalje. S druge strane, zemlje članice mogu primijeniti računovodstvene načela zemlje pripadnosti, a to dovodi do iskrivljavanja rezultata sveobuhvatne procjene koju provodi SB. Dakle, ta mogućnost davanja slobodnih ruku zemljama članicama kako bi primijenile računovodstvena pravila ne pridonosi sigurnosti i vjerodostojnosti e, kreditnih ustanova i otpornosti europskog financijskog sustava, niti ne spriječava e, zakonodavnu arbitražu i zapravo konkretan slučaj Italije je Monte dei Paschi di Siena. Evo samo da navedem jedan primjer u tom e, pravcu i to predstavlja proturječe zato jer je e, banka lažno prikazala financijska izvješća i nepravilno je primijenila standarde financijskog izvješćivanja i zapravo je navela kao državne obveznici e, zapravo u milijarde derivata i kredit swapove i to je prikazala kao razinu sa Deutsche Bankom i tako dalje. Dakle, tu je došlo do gubitka milijarda eura u špekulacijske svrhe i to se odrazilo na porezne obveznike, dakle na građane i male štedište. ESB u jednom jedinstvenom e, nadzornom mehanizmu nema dovoljno nadležnosti. To nije prihvatljivo zato jer jedan ovakav slučaj je trebao potpasti u nadležnost SBA ako pročitamo uredbu 1200, 1024 e, iz 2009. godine. No tako to nije bilo i pitam se sada nije li SB namjerno stvorio tako asimetričnu situaciju ili hoće li uvesti jedan jedinstveni okvir o računovodstvenim načelima. Hvala. Of course, SSM Naravno, e, SSM je odgovoran za nadzor od e, prošlog listopada. E, da, to nam malo komplicira život, ali možemo s tim živjeti. Naučni smo na te razlike. Što se tiče ovog slučaja koje ste spomenuli, općenito to je isto za nadzornike bilo kakvo ime dali operaciji, mi idemo u substancu, u e, intrinzičke rizike i moramo imati e, adekvatno ispitivanje boniteta i tako dalje. To nije problem sam po sebi. Ako e, radimo svoj posao kao nadzornici dobro, ako pogledamo koji je potreban kapital, koje su potrebne odredbe e, za vrijeme sveobuhvatnog e, e, ocjenjivanja, onda sve to ispitamo. Mi trebamo znati kakve su odredbe i dobit ćemo ih. Hvala lijepa. wilhelm Marušić. E, htio bih vas srdačno pozdraviti. Ovo je e, vrlo dobra prilika da e, s vama razmijenimo mišljenje. To imamo rijetko. Ja imam ovdje prvi puta takvu priliku i zahvalan sam za to. Moramo se sada ću se koncentrirati na općenite teme, ali koje su najvažnije jer e, je, su te prilike razmjene mišljenja tako rijetke. Ja se sada referiram na pitanja ne samo nadzora ESBA e, e već i samo same emitiranja novca, količine novca. To su valjda najvažniji aspekti kod ovog fenomena. E, naša valuta e, e, poras vrijednosti dobara to nadilazi valutu. Koliki je sada novac u opticaju? je e, sve manji dio novca u opticaju je e, sada u rukama građana, to jest e, proizvođača i potrošača koji su uključeni u gospodarskom ciklusu. Mm, novac se nalazi u, novac, u rukama financijskih institucija i slično mm, Takova je sada situacija i to možemo svugdje primijetiti. To znači da imamo sve manje novca za u, kupovanje i za ulaganje. E, gospodarstvo se zasniva na kupovnoj moći. E, a to znači, postavlja se pitanje, Mogu li eh, si potrošači priuštiti da kupuju eh, robu? Mm. Eh, vidimo da kupovna moć pada u Europskoj uniji. To dovodi do toga da moramo pretpostaviti da stopa i emitiranja eura je ograničena E, jer to ona ne utječe na e, rast, gospodarski rast. I treba završiti. E, imamo samo pet minuta za, za pitanje i odgovor. Ako nećete dobiti odgovor jer ste predugo pitali. nakon e, velike financijske krize kroz koju smo prošli, a koja je počela 2007-2008, e, imali smo posljedice na e, gospodarstva, a trpjeli su jako naravno i evropski građani. Pa je došlo do odluke da se stvori bankovna unija, da se o, provede e, nadzor banaka da imamo e, okvir odgovornosti e, kako je i parlament odgovoran evropskim građanima kreditiranje građana nije bilo dovoljno dinamično u nekim zemljama to se sada poboljšava, ali na, za oporavak treba vremena. <laughs> Nažalost, moj teritorij je samo teritorij e, nadzora banaka. Moj je posao u prvom redu da vratim e, vjerodostojnost, povjerenje, transparentnost bankovnog sektora. Zato smo napravili stres testove, zatim e, pregled kvalitete e, imovine i druge mjere. E, gledali smo koje banke trebaju dodatnog kapitala, dodatnu imovinu, to mogu dobiti i s tržišta. To je, to je sada u toku banke će sada biti dobro i e, sposobne da daju e, kredite. To je preduvjet za e, da bi gospodarstvo moglo dobro funkcionirati, ali to je samo jedan od preduvjeta. Hvala lijepa. Molim kolege da se skrate u postavljanju pitanja na dvije minute. Uvijek promijenite pravilo prije no što ja uzmem riječ. Gospođo Nuji, dva pitanja za vas. U izvještaju e, e, ste izrazili da niste zadovoljni dovoljno e, usklađenim propisima u državama članicama što otežava vaš rad. E, govorimo još uvijek o pomanjkanju europske regulative u nekim e, područjima. Govorimo i o prenošenju i primjeni postojećih propisa u državama članica, članicama Govorili ste o ovom odvajanju. Ne znam da li vam SSM to dozvoljava. Jel se to radi od slučaja do slučaja, da li to određuju nadzornici? Odluka o odvajanju će doći nakon temeljitog ispitivanja situacije mi trebamo e, diversificirati, možda promijeniti model. Ako e, idemo e, na nešto što je automatizam, mislim da je to rizično. U tome leže veliki rizici jer odvajanja nije jedini način smanjivanja rizika. Ako imamo ovaj automatizam, ili kvazi automatizam koji imat ćemo dvojni sustav koji će potkopati ulogu nadzornika. Možete li o tome nešto reći? Hvala lijepa. Što se tiče nacionalnih opcija, one su svugdje. E, više od 150 e, on, nalaze se u brzini e, prema E, CRD-u, mm, obveznoj rekapitalizaciji, e, one se nalaze u definiciji kapitala e, u, koliko godina prolazi do defaulta tu postoje velike razlike u definiciji kapitala 80% eh, tih opcija su u eh, rukama nacionalnih vlasti, a 20% u rukama zakonodavaca. Mm, eh, što znači da ESB od studenog još uvijek moram uvjeravati moje kolege da glasuju za usklađivanje i da to odlučnije traže. E, ako u tome biti ovako labavi, e, nećemo moći pratiti situaciju. E, radimo zajedno, surađivat ćemo kako bismo sve radili na rigorozan način ako nam ne uspije, reći ću mi smo se trudili, ali sada trebamo vašu pomoć. Moramo nastaviti e, nastojati prikopiti što više sredstava. Što se tiče odvajanja iz, e, između e, trgovine i komercijalnih banaka, počeli smo s idejom da e, e, sanacija banaka e, treba biti lakša kako bismo pomogli komercijalnim bankama, klasičnim bankama da nestanu. I Ako imamo jako jaki okvir za sanaciju i likvidaciju bank, banaka, a to postoji po SRM-u, onda, će onda ćemo teže, teže ići u separaciju, u odvajanje. Ali to E, ne smije biti potpuno automatski e, proces. Naravno da bi mi život bio lakši da je to potpuno automatsko. E, ne, ne, total, ne potpuno automatsko, ali ne i ostavljeno na diskreciju. Kad nadzornici donesu odluku, mi prvo šaljemo notu o politici i tu navodimo sve kriterije o koje smo odlučili prije no što smo donijeli odluku. To onda rješava 90% slu, slučajeva. Uvijek imamo tu notu sa e, vrlo oštrim kriterijima. Ali i 5 do 10% slučajeva zahtijevaju više pažnje. E, moramo malo pažljivije prolaziti kroz detalje. E, I svaki takav slučaj je presedan i onda imamo i ograničenje na diskreciju. Tu smo vrlo oprezni. Moramo u našem nadzoru biti dosljedni. Renato Soro ima riječ. Hvala. hvala gospođo Nui što ste mi pružili priliku da vam uputim pitanje. To sam učinio već i prilikom vašeg prvog posjeta kada ste nam predstavili rezultate testova opterećenja i nakon e, ocjene kvalitete imovine. Danas ste sa ponosom opisali ogroman posao koji ste napravili u kratkom vremenu, 120 institucija koje je uhvaćeno vašom analizom, revizija kvalitete imovine, što mi se čini da je omogućila e, kreditiranje 118 tisuća stavaka i također e, rekapitalizacija banaka kojima je to trebalo, a to je bio slučaj nekih banaka u našoj zemlji. U Italiji je to također dovelo do toga da e, se prepoznalo da postoje 330 tisuća eura pasive u bankama, što je otežalo odobravanje novih kredita poduzećima, dakle podržavanje novih ulaganja, i stvaranje radnih mjesta. I sada se u Italiji razmišlja o mogućnosti korištenja javstvenih e, programa putem osnivanja recimo posebnih namjenskih fondova, a to su programi koji se već primjenjuju u drugim zemljama. Naime, Polazeći od podataka koji su upravo dostavljeni parlamentu, intervencije na kapital ili intervencije na jamstvene fondove su dovele do iznosa od 10% e, europskog BDP-a i mene zanima koje je vaše mišljenje o tome. Smatrate li da bi se jedan takav e, jamstveni program mogao koristiti u našoj zemlji kako bi olakšao odobravanje novih e, kredita što bi podržalo rast, e, što je naravno cilj svi u nas. I imam jedno općenitije pitanje. Prošli puta sam pitao kako ste sa revizijom kvalitete imovine pristupili jednoj dubinskoj analizi zajmova, a ispustili ste iz vida analizu derivata. I to je pitanje koje se postavilo danas kada je riječ o strukturnoj reformi banaka i tome da se tome treba posvetiti pažnja. Evo, sada ću uskoro završiti. Dakle, treba kao što sam rekao, obratiti pozornost na različite videove bankarske djelatnosti. Dakle, ove nedoumice koje mnogi imamo proizlaze iz činjenice da ne prepoznajemo razinu rizika u derivatima i izvedenicama. Danas niste govorili o tome, govorili ste o aktivnostima u bliskoj budućnosti, ali ne kao i prije nekoliko mjeseci o potrebi za detaljnom analizom izloženosti takvim izvedenicama ili derivatima. Hvala. Hvala lijepa. E, ne, neke zemlje imaju visoki e, nivo e, loše izloženosti i naravno ako to perzistira onda je to e, vrlo rizično za financiranje gospodarstva. Sve situacije su međutim različite. Neke zemlje spomenuli su ste i Italiju nisu, e, Italija nije u programu, morat će to biti nacionalna inicijativa. Ne znam što je bolje. E, nacionalne vlasti Italije će morati odlučiti što žele napraviti. Ali morat će imati na umu da, za, da zbog tranzicije u kojoj se nalazimo e, bilo što što se može kvalificirati kao javni novac to e, e, treba platiti novac te stated rules su u pitanju prva godina implementacije e, mm, direktive o sanaciji banaka banka koja propada mora ići u tijelo za sanaciju banke ili banaka. To je nešto što je veliko ograničenje. Ne znam kako bismo to mogli riješiti. Koristit ćemo E, rješenje da pošaljemo ciljeve kako bi se postepeno riješili ti e, e, te loše izloženosti, ti dugovi. Banke koje imaju mnogo nenaplativih dugova se moraju sanirati moraju rješavati probleme. Što se tiče derivata, tu smo bili vrlo diskretni, e, ali to je bila najlakši dio sveobuhvatne ocjene. E, tu smo imali mnogo derivata i e, stres test E, se radi i na derivatima i to je e, e, rezultiralo u promjeni procjene derivata. Oni moraju devalvirati i onda to znači trošak za banko. Mi smo radili veliki i opsežan pregled e, izloženosti na tržištu koji naravno uključuje derivate. Tu imamo šest scenarija, dva najlošija su, tu imamo e, input nam je rezultat testa otpornosti. E, svaka banka ako ne može naplatiti najveće derivate onda mora povećati svoj ulog. Hvala lijepa. Urbe Matušel ima riječ. Prošli tjedan, u monetarnom dijalogu sa predsjednikom Dragijem e, govorili smo o tome da se ponovno pokrene kvantitativno popuštanje kako će to na, u kratkom e, roku podržati gospodarstvo. No znamo da to podrazumijeva i određene rizike. Dakle, vi kao nadzorno tijelo jeste li surađivali sa upravnom odborom SBA u odluci da se intervenira na tržište ili je e, kvantitativno popušanje odobrio sam predsjednik Dragi? Je li on samo to odlučio? Pa, potvrđujem da se mi držimo odredaba o razdvajanju ovlasti i mi se ne bavimo monetarnom politikom koju odlučuje SB. Ja najčešće saznajem te podatke iz novina, kao i svi europski građani. Hvala, Nina Jill. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala novi Bilo mi je zanimljivo slušati vaše izlaganje o godišnjem izvješću i čestitam na tako brzo i uspješnoj uspostavi SSM-a. Imam nekoliko napomena koje želim da mi pojasnite. Čini se da su ovi testovi opterećenja sada vjerodostojniji od prethodnih pokušaja, zbog toga to banke pozdravljaju. Međutim, otkriven su nedostaci u kapitalu od 25 do 30 banaka u iznosu od prilike 25 milijardi eura i privremeno izvješće pokazuje da mjere koje su banke poduzele u međuvremenu nisu dovoljne. No, nekoliko mjeseci kasnije ponovno se postavlja problem sa SAD-om, odnosno većina velikih europskih banaka nije prošla na američkom testu opterećenja otpornosti. Znači li to da je to pozitivan rezultat za Europsku uniju? A prema stručnjacima postoje jasne mogućnosti promjene sustava u Europskoj uniji. Neki promatrači kažu da što više postrožimo naš test u odnosu na onaj američki, tim bolje. Mislite li da bi bilo korisno na taj način postupiti jer smo čuli jučer da je Bank of America rekla da će razmotriti testove otpornosti u okviru globalne gospodarske krize, što uključuje također i pad kineskog rasta, recesiju eurozone i ograničenje likvidnosti. Također će razmotriti način na koji su omjere poluge banaka e, izašli iz krize. Slažete li se sa ovakvim pristupom ili smatrate li da bismo trebali razmotriti mogućnost drugačijeg, strožeg testa u odnosu na američki. I kada je riječ o općenitom zdravlju banaka, e, kako e, mislite da možemo povećati štednju zato jer prema bankovnom e, tijelu profitabilnost banaka je niska? Koje je vaše mišljenje? Smatrate li da banke trebaju izmijeniti svoj poslovni model? Well, a lot of To je čitav niz pitanja na koje ću nastaviti dati odgovor. Da, testovi otpornosti su ovaj put dali vjerodostojne rezultate zato jer smo imali potrebne ovlasti unutar SB-a zahvaljujući uredbi o SSM-u i na taj način e, smo uspjeli prikupiti neke informacije o, što, o bankama što nije bilo moguće u prethodnom slučaju. Da, istina je da nedostaje kapitala u visini od 25 milijardi eura što treba pokriti, ali banke budući da su znale da će test biti vrlo zahtjevan, u prethodnom su razdoblju, naročito 2013. godine, ojačale svoje bilance za otprilike 250 milijardi dodatnih pričuva. To je doista bilo ogroman iznos ukupno gledano i mislim da je to bilo svakako potrebno. Kao što ste spomenuli, neke europske banke nisu prošle test otpornosti u SAD-u. To možemo prepisati američkim aktivnostima, dakle ne da je to zanemarivo, ali to ne znači da E, te banke nisu uspješne na globalnoj razini. E, američki test otpornosti se temelji u velikoj mjeri na e, kvalitativnom razmatranju i procjeni, odnosno izvješćivanje o kvaliteta i kvaliteti i tu igra veliku ulogu, ali mi procjenjujemo više trgovanje imovinom i kvalitetu zajmova i druge situacije u Europi što je važnije za našu gospodarsku situaciju. Također to je ovisilo i o načinu upravljanja što igra također važnu ulogu. Mi smo dakle u Europi ispitivali druge, drugačije elemente. Trebamo li se približiti američkom testu otpornosti, pa raspravljamo sa američkim i britanskim vlastima o tome. Mislimo da to nije nužno rješenje za Europu s obzirom na globalnu situaciju i s obzirom na ljude i resurse koji su uključeni u taj postupak, a to se primjenjuje e, na 123 e, grupacije i 1300 banaka. Oni vjerojatno to ne primjenjuju na isti broj banaka. Mi smo razgovarali također sa našim britanskim e, kolegama koji su krenuli tim putem. Oni zapravo samo biraju ono najbolje što se čini u Americi. Naravno, profitabilnost europskih banaka nije dovoljno visoka i to je e, prvi rizik koji smo prepoznali u bankovnom sustavu u Europi i to možemo pripisati e, razini e, loših plasmana koje su spomenute prije i također e, treba pokriti te nenaplative kredite i mm, treba vidjeti koji su to nenaplativi krediti. Dakle, što se to prije riješi u europskim bankama, tim bolje. Kada je riječ o povratku normalnom poslovanju, naravno da tu kako bi se teme vratili moramo prvo riješiti pitanje profitabilnosti. Hvala predsjedniče, hvala gospođo i ja dolazim iz Frankfurta. Pred, počeli ste rad prije pet mjeseci. E, tu je došlo do mnogo povjerenja Mm, sad radite jedan važan posao ali ako imamo pravila onda ih moramo i primjenjivati mm, primjer grčke mm, ta je tema već načeta e, kod jedne konferencije Bundesbanke ste rekli da su grčke banke solventne mi smo napravili i e, provjeravanje bilance, imaju vlastiti kapital i u boljoj su situaciji nego prije. U posljednjih nekoliko mjeseci se mnogo toga dogodilo. 12 mm, milijardi e, e, eura je odneseno iz grčkih banaka u siječnu, a 8 milijardi u veljači. Mm, mm, onda se E, je, mo, možemo provesti mjeru kontrole transakcija. To bi bilo moguće, ali ako je Mario Draghi rekao da se boji ako dođe do strogih mjera nadzora, onda će doći do e, turbulentnosti u Grčkoj, što znači imamo pravila, ali ih ne provodimo ne, ne možemo samo e, uljepšavati situaciju. možemo reći da ICP dolazi u političku e, e, ulogu. Mm, jesu li banke na jednoj strani, a novčana politika na drugoj strani? Imamo li neku zajedničku filozofiju gdje kažemo znamo točno kako možemo raditi? E, vi ste rekli da trebamo zajedničku nadzornu e, kulturu. E, jel se to odnosi na države članice? To bi me zanimalo. Ko snosi odgovornost za to? Well, as far as... Pa, kada je riječ o nama nadzornicima, mi se bavimo nadzornim aktivnostima, dakle pratimo situaciju u grčkim bankama i naravno pratili smo situaciju sa likvidnošću i odljeve pologa kada se to događa i naravno tražili smo od banaka da budu oprezne kada ulažu sredstva u imovinu koju se može koristiti kao osiguranje, kao kolateral za potrebnu likvidnost. Potpuno sam uvjerena da ćemo zahvaljujući uskoj suradnji sa grčkim kolegama uspjeti omogućiti tim bankama da se izvuku iz krize kao što su se izvukle iz prethodnih problema one su sada dovoljno čvrste kako bi izdržale to dodatno opterećenje. Last speaker, Jakob von Weizsäcker. Uh, Jakob Weizsäcker. Yes, thank you, Chair. Um, Madam Nui, it's a... Hvala, gospođo Nui. Drago mi je što vas ponovno vidim ovdje. Moje prvo pitanje odnosi se na nešto što se prije spomenuli u ovom odboru, odnosno da Želite tu uključiti i sustavne učinke kao što je takozvani fire sale u testove izdržljivosti, odnosno otpornosti. I to nisam vidio da se spominje u godišnjem izvješću. Dakle, mene zanima je li se svedno razmatra ta mogućnost, e, to bi bilo prvo pitanje, a drugo pitanje se odnosi na strukturnu reformu banaka i u odgovoru gospođi Berves e, zatražili ste jasne kriterije za strukturnu reformu banaka sa vrlo praktičnog gledišta nadzornika banaka, a onda ste u drugom odgovoru gospođi E, Hübner e, rekli da treba uzeti u obzir i nepredviđene e, okolnosti. Izvorni prijedlog je našao tu elegantan izlaz spajajući kriterije i također mogućnosti diskrecije tako što je preokrenuo teret dokazivanja. Dakle, banke će morati dokazivati da njihove odluke ne predstavljaju sustavni rizik umjesto da nadzornik dokazuje da postoji sustavni rizik. Dakle, što mislite o takvom jednom e, mehanizmu u svjetlu takve suprotnosti između jasnih e, kriterija i onoga što nazivamo prostorom za diskreciju, dakle takvog prostora koji se traži? Pa, mm, ne znam mogu li odgovoriti istim terminima, ali naravno mi pratimo trgovinu izvedenicama i to u okviru šest scenarija. Zapravo nismo još odlučili kada će biti sljedeći test eh, otpornosti i nećemo imati daljnji test 2015. godine, barem ne onih razmjera koje smo imali 2014. godine. Ali provodit ćemo ispitivanja određenih skupina banaka kako bismo procijenili rizik i poduzeli odgovarajuće mjere. No, Nastojat ćemo razmotriti najgore moguće scenarije, barem onakve koje možemo osmisliti u ovom trenutku. Postoje neki rizici koji sada nisu među najvažnijima, ali bi mogli postati među najopasnijima u sljedećih 12 mjeseci. To ćemo nastojati prepoznati, no još uvijek e, izaćemo pouke iz sveobuhvatne procjene i u ovom trenutku nismo e, spremni razmatrati dalje testove otpornosti. Kada je riječ o kriterijima e, moguće fleksibilnosti i mm, razvajanju aktivnosti tradinga i maloprodaje, pa Mm, ne ono da mi se to e, sviđa zato jer na taj e, način mi razmišljamo kada e, razgovaramo s bankama i nastojimo riješiti određene probleme u bankama. Mi uvijek zapravo smatramo da je situacija najgora moguća, pesimistične smo i često nam banke kažu da u načelu imamo pravo, ali da smo prestrogi, da idemo predaleko i onda banke iznose iste proporuke kao i vi, odnosno žele dokazati da zaslužuju drugčiji pristup i drugčiji tretman. to može biti i rješenje za budućnost, ali to će ovisiti i o budućem zakonodavstvu, o pravnom okviru i unutar njega ćemo nastojati djelovati na strog i dosljedan način u čitavoj Europi. Hvala lijepa, gospođo Nui, na ovom vrlo zanimljivom razgovoru. to baca svjetlo i na našu novu tešku ulogu kao nadzornika ugovora i postupaka. Hvala vam na e, vašoj suradnji, na svemu što ste do sada učinili i u tome naravno, kao što znate, imate našu potporu i Uskoro ćemo se vidjeti i na sljedećim razmjenama gledišta jer ćemo imati nekoliko prilika, odnosno imamo ih tri svake godine, a sljedeća takva prilika će biti 25. lipnja. Hvala vam lijepa. Now for the next item I pass the chair to Markus Ferber. Sada će za sljedeću točku na dnevnom e, redu predsjedavati gospodin Markus Ferber. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dragi kolegice, drage kolege Sada možemo e, nastaviti s dnevnim redom mišljenje o, jednom izvješću u, odboru za razvoj. E, riječ ima izvjestitelj Baje. Hvala e, predsjedniče. ovdje imamo poreznu prijevaru u zemljama u razvoju E, zahvaljujem gospođe V koja nam je e, radila izvješta. Imali smo vrlo dobre diskusije sa e, izvjestiteljima u Sjeni. Imamo utaju poreza velikog opsega, Lux Leaks na primjer, i, i e, utaja poreza je veliki pro, problem u mnogim zemljama u svijetu. Mm, e, to, e, i to je veliki deficit u proračunima državama i to utječe na život građana, na socijalnu sigurnost, zdravlje, infrastrukturu i na gospodarstvo i zapošljavanje. Cet avis est en deux parties. La première sur... Ovdje govorimo o e, e, fiskalnim sustavima u Europi. Znamo da u Europi svake godine 100 milijuna eura se gubi zbog utaje poraza i izbjegavanja plaćanja poreza. Porezni sustav mora odražavati solidarnost među europskim građanima, ali vrlo često je to upravo obravno, obratno. E, e, e, slobodno kretanje kapitala i usloga vodi do fiskalne konkurencije i do agresivnog poreznog planiranja. E, e, stoga moramo imati e, pravično naplaćivanje poreza i porezne sustave u cijeloj Europi. Porezni sustav koji neće samo podilaziti kapitalu fiskalna konkurencija vodi do suprotnih rezultata. Ona privilegira kapital koji onda poput miševa bježi preko granica. E, I to je e, destruktivno e, i diskriminatorno za neke evropske zemlje. Stoga ovo mišljenje o utaji poreza i e, izbjegavanja plaćanja poreza u zemljama e, u, zemljama u razvoju moramo pojačati kapacitete za ulaganje u zemljama u razvoju. One e, te zemlje moraju moći na, plaćat, moći naplaćivati poreze kako bi imale novaca za sva područja života u, zemlji a to je daleko od sadašnje situacije e, e, u komisiji smo e, trebamo slučajeve dobrih praksa trebamo porezne inspektore bez granica drugo trebamo se uzreti stočiti na povećanje porezne osnovice u zemljama u razvoju. Imamo tri projekta o kojima smo govorili. E, country by country e, reporting, BEPS, e, i onda kao treće dvostruko oporezivanje propisi o nenaplaćivanju dvostrukog propisa. moramo imati dobro upravljanje u, na području poreznih e, sustava mm. u cijeloj Europskoj uniji moramo imati kodeks ponašanja za sve e, države koje, e, kojima pomažemo, to jest za sve zemlje u razvoju. Prva etapa će biti pokazati našim primjerom dobre prakse E, e, e, agencije Europske unije, tu mislim na Europsku investicijsku banku i na Europsku središnju banku koje mogu, moraju raditi na ukidanju poraznih oaza. Refit tu mora pomoći. Evropska unija mora igrati pokretačku ulogu na tom potređu kako bi se stvorili uvjeti za zaustavljanje tih poreznih oaza, kako bi se porez naplaćivao i ne bi dolazilo do izbjegavanja plaćanja. Hvala lijepa izvjestitelju. E, e, prevodioci nam stalno govore da prebrzo govorite. E, to nije dobro a sada pozivam e, Nen Kandelara za izvjestitelje u sjedni. Hvala, želim zahvaliti izvjestitelju na konstruktivnom stavu i proaktivnom pristupu koji je zauzeo od samoga početka u izradi ovog e, mišljenja. I e, ovo je mišljenje doista dobra podloga za rad, preporuke su vrlo zanimljive i tu mislim i na buduće rasprave, također i na poseban odbor za porezna pitanja, odnosno PAKS. Ja ću podnijeti čitav niz amandmana i zamolio bih izvjestitelja da posebice posveti pozornost pitanju izvješćivanja po zemljama. Treba razlikovati između multinacionalnih kompanija i malih i srednjih poduzeća. Mala i srednja poduzeća naravno trebaju biti izuzeta od tih obveza. Zatim, kada je riječ o učincima u ovoj e, sustav izvješćivanja o zemljama treba naglasiti što treba uzeti u obzir. Zatim e, govorilo se o poreznim inspektorima bez granica. E, treba naravno da izbjeći dvostruko oporezivanje na europskoj razini i ojačati već postojeće inicijative i vidjeti kako zemlje članice mogu sudjelovati u tome. I zatim potreba nam je etički kodeks za sve uključene zemlje, odnosno nije jasno tko bi sve trebao uvesti taj kodeks i to treba također spomenuti u mišljenju. E, naravno, treba tu voditi računa i o radu OECD-a i zahvaljujem izvjestitelju na kraju i šekujem sa radušću. Hvala, hvala lijepa. E, Beatrix Van što za EKR. Hvala izvjestitelju. Ja sam e, podastrla nekoliko amandmana vidimo da u zemljama u razvoju je potreban razvoj e, kao i rast i prosperitet. Mm, e, e, treba osigurati da imamo manje korupcije, moramo podupirati lokalno gospodarstvo E, kao se, e, da se e, redovito naplaćaju porezi. Moramo povećati poreznu osnovicu što će potaći rad gospodara. Male porezne stope kao i pomanjkanje infrastrukture u tim zemljama one to je dobro za e, i e, inozemne i ulaga, ulagače. E, mislim da tu trebamo unijeti amandmane. Manje porezi, rast, a ne presložena regulativa. Hvala lijepa za, za Petar Ječek za liberale ima riječ. Hvala hvala izvjestitelju na obavljenom poslu. Slažem se s njime u tome da trebamo sami pružiti primjer i promicati u međunarodnom kontekstu transparentnost. Očekuje se da će se putem BEPS-a uvesti mjere za spontanu razmjenu informacija. Čini mi se da je to manje ambiciozno od današnjeg komisijnog prijedloga, tako da bi komisija trebala promicati vlastiti model. Istovremeno, mislim da trebamo nadgraditi zadnji eh, dakle, zadnji napredak postignut prošle godine, trebamo dalje gurati inicijative. Jedna od tih inicijativa je direktiva o borbi protiv pranja novca. Trebamo surađivati s državama članicama kako bi im pomogle e, u provedbi te direktive poput obaveznog objavljivanja vla, vlasništva. Naravno, e, potrebno je da Europska unija ima ravnopravne uvjete prilikom pregovora s trećim zemljama i e, zemljama u razvoju potrebno je više vremena da e, razrade, odnosno izgrade kapacitete da e, sudjeluju u ovom mehanizmu. Kad je riječ o inicijativi za transparentnost, tu se spominje izvještavanje po zemljama. Ono što je ključno je da se te informacije javno objavljuju, jer je transparentnost najbolji način odvraćanja od e, utaje poreza i izbjegavanja poreza. Mislim da je e, prijedlog izvješća dobra osnova za naš e, rad i veselim se daljnjoj raspravi o istome. Hvala Peter Ječe, Miguel Guelga, za GUE ima riječ. Hvala. Kad je Hvala. Kad je riječ o ovom izvješću, Prema našem mišljenju i da ga mi pišemo, mi bismo na prvo mjesto stavili naše kritičko mišljenje, kritički osvrt na ekonomski sustav koji omogućuje utaju poreza i um, izbjegavanje poreza. Dakle, bilo da se radi o praksama koje su uh, zakonite ili ne, one omogućuju e, poduzećima da imaju e, veći promet od BDP-a vlastitih zem, određenih zemalja i samim time imaju velik utjecaj na pojedine zemlje i to je nešto što je jako važno. Ako se ne pozabavimo tim problemima, e, Mm, dakle, mi moramo jednostavno putem naših dokumenata to promijeniti. Moramo se pozabiti pitanjem e, nejednakosti, nepravde. Jer zemlje u razvoju su glavne žrtve te situacije. Njima su potrebna ulaganja i e, mogu trošiti svoja sredstva koja se mogu bolje upotrijebiti i ta sredstva se mogu usmjeriti na druge resore, produktivne resore, a to nas dovodi do, eh, to ih dovodi do stalne situacije da su stalno u razvoju. I naprosto eh, država nema dovoljno eh, prihoda i stvara se javni dug a postoji i dug još iz e, kolonijalnog razdoblja koji trebaju plaćati. Transparentnost je od ključne važnosti. Sve informacije treba javno objaviti. Jer to je jedini alat koji nam još preostaje, koji nam preostaje. To vrijedi za ovo pitanje, ali i i za konjsko meso koje je pronađeno u lazanju prošle godine. Dakle, postavlja se E, pitanje dakle jedino što imamo je upravo objavljiva, javno objavljivanje. Bitno je uključiti zemlje iz trećeg svijeta u ovu raspravu i u zakonodavstvo. Jer ako te zemlje se samo konzultira, a donose se odluke vezane uz njih, to nije lako zato što te zemlje imaju određene specifičnosti e, koje se odnose na njihov porezni sustav i na izbjegavanje, vrste izbjegavanja poreza u tim zemljama. I u tim zemljama postoje određeni mehanizmi koje koriste multinacionalne kompanije da bi izbjegle porez. A postoji jedno e, Dakle, postoji jedno pitanje koje zapravo je transverzalne naravi. Ne mislimo da je harmonizacija u potpunosti dobra. Svaka zemlja se treba sama izboriti u okviru svog poreznog sustava. Možemo zamisliti da e, zemlja um, rješava pitanje koja se odnosi na vlastite prihode. treba plaćati porez tamo gdje je dobit nastala i u tom smjeru treba usmjeriti sve prijedloge iz ovog područja. Hvala lijepa gospođa Eva Žoli za e, zelene. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala Ugbajevu na prijedlogu mišljenja. Mislim da iza ovoga stoji e, veliki posao, iako znam da ste imali određena ograničenja. Nadam se da će naš rad u parlamentu vam omogućiti da e, potvrdite svoj stav koji ste već prije barem dva puta izrazili u drugom mjesecu 2011. godine u okviru izvješća čiji sam ja bila izvjestitelj o, e, porezima i razvoju i u okviru još jednom izvješću o borbi e, protiv izbjegavanja poreza i o poreznim oazama. E, mislim da je potrebno precizirati dvije stvari. Kad je riječ o točki 1, čini mi se da je bitno da konsolidirana porezna osnovica bude obvezna. Biće potreb, potrebno isto tako E, minima, uvesti minimalnu e, poreznu stopu za e, porez na dobit. Ako je potrebno uvesti ambicioznu međunarodnu definiciju, prvi korak je da se sastavi europska crna lista poreznih oaza. Često se to je nešto što često čujemo u parlamentu, a zapravo Europska komisija na to još nije reagirala. Potrebno je isto uključiti zemlje u razvoju u proces e, definiranja novih e, međunarodnih standarda vezanih uz e, poreze. U protivnom će najbogatije zemlje ostati privilegirane. Kad je reč o 11. točki, kad je reč o kodeksu ponašanja, a mislim da se mnogi slažu sa mnom, ja sam dosta skeptična u pogledu ovog prijedloga. Tu se još nešto može dodati. Pozvati države članice da u potpunosti i brzo preuzmu direktivu o borbi protiv pranja novca, te da uvedu javni pristup podacima o zakladama, nevladinim udrugama i tako dalje. Potpuni e, potreban je potpuni angažman e, u borbi protiv fiktivnih e, poduzeća. Vielen Lijepa hvala, nemamo daljnjih javljanja za riječ. Komisija je ovdje rekla da će samo slušati, neće govoriti. Dajem riječ izvjestitelju. Hvala e, svima na prijedlozima. Kao što je gospođa Žoli rekla, mislim da smo došli do dogovora koji će biti dobar i da ćemo dobiti pun, veliku podršku. Ali naravno, e, puno toga što smo čuli od različita e, brojnih izvjestitelja Morali smo dosta toga e, odbaciti da bi došli do uravnoteženog e, dogovora. Naravno, ima jako puno amandmana i nadamo se da će većina nas dati podršku tim amandmanima e, i putem ovog mišljenja nadam se da ćemo iznijeti zapravo brojne stavove. Lijepa hvala. Rok za predaju a amandmana je 12. E, travnja, 12 sati. 6. E, svibnja će imamo glasanje. 7. E, svibnja imamo naše mišljenje o pomoći za zemlje u razvoju. Tu ćemo imati glasanje. Ako nema glasova protiv, onda ćemo to tako usvojiti. Pod nemamo ništa. Naša sljedeća sjednica je 14. travnja u 9 sati i popodne u 3 sata. Hvala vam e, svima i želim vam svima sretan uskrs.